red e, izmijenio sukladno ovom prijedlogu. Sada prelazimo na glasovanje. Prvo je izvješće Hautala, zaštita od e, uvoza od subvencijama iz trećih zemalja. Imamo jedno glasovanje, poimenično otvoran glasovanje. The vote is closed. glasovanje. Usvaja se. Hvala. Drugo izvješće je također gospođe Hautala zaštita od dampinških uvoza iz država koje nisu članice Europske unije. Također jedinstveno glasovanje, poimenično tran glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. And it is adopted. Usvaja se. izvješće Valesa. Sporazum o partnerstvu održivom ribarstvu između Europske unije i Liberije je također poimenično otvoran glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. And it is adopted. Usvaja se. Then We Mato. Izvješće Mato. Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Mauritanije, ribolovne mogućnosti, financijski doprinos, poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. The vote is Zatvaram. Usvaja se then the report by Mr. Bonanno, Cooperation Agreement on the Civil Global... Izvješće Bonanno, sporazum o suradnji u civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu s Korejom, pojmenično glasovanje, otvoreno glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. And it is adopted. Usvaja se. On the report izvješće Tomašić, novi alati za teritorijalni razvoj u kohezijskoj politici za razdoblje 2014-2020, također jedno glasovanje, pojmenično otvoran glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Then the vote by Izvješće Gigold, statistika u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima. Tekst u cijelosti, blok 1. Pitanje o pridržavanju poslovnika, gospodin Carver. Mikrofon. Molim uključite mikrofon, ne čujemo. Hvala Imamo 25 e, stranica amandmana koje je predložio gospodin e, Gigold, ali samo na njemačkom. Je li to zato što se glasovanje održava u Ujedinjenoj kraljevini i zanemarilo je se onda sada engleski kada je riječ o postupcima u ovoj vječnici, u ovom domu? Pa koliko čujem, gospodine Carver, e, svi su amandmani uloženi prošlog tjedna i svi su prevedeni. Dakle, ne razumijem što želite reći, osim ako niste htjeli nešto reći o skorom glasovanju, odnosno referendumu u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, izvješće Gigold, eh, amandman broj 9, blok 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prijedlog komisije za, protiv, suzdržani, usvaja se i zakonodavna rezolucija. Poimenično otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Izvješće Jotova, kohezijska politika u planinskim regijama Europske unije. Izvrni tekst, stavak 16. u dva dijela, prvi dio poimenično otvaram glasovanje The vote is closed. Zatvaram. Usvaja se drugi dio poimenično otvoran glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Stavak 22. izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 46. izvorni tekst u dva dijela prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 53. izvorni tekst u, eh, u dva dijela prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 56. stavak, izvorni tekst e, u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, također se usvaja. Stavak 63. izvorni tekst za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Stavak 68. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za. Protiv? Suzdržani? Također se usvaja. Rezolucija u cijelosti. Pojmenično otvoran glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Hvala. Želim vam dobar tek. A sada prelazimo na obrazloženje glasovanja. Until... Prelazimo na obrazloženje glasovanja. Dopustit ću kolegama da napuste vječnicu. Dakle, molim vas da požurite.